Evo, dragi kolege, ispričavam se e, zbog kašnjenja. Imali smo sastanak koordinatora koji se malo produžio. Nastavljamo sa sastankom e, e, sjednicom našeg odbora. Malo kasnije ćemo se naći sa Envijem i Agrijem, sa ta dva odbora. Pa za sad moramo ubrzati, idemo na točku 12 našeg dnevnog reda. i Izvjestitelj nam je gospodin e, Franzovica. E, e, molim vas, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, poštovni kolege. Imajući u vidu o kojem pitanju se radi, htio sam biti što ambiciozni u izradi ovog mišljenja. Odnosno, htio sam da imamo jako stajalište na odboru Envija. I naglašavala sam potrebu za jakim povezivanjem na inzistiranju e, za ljudskim pravima, misom i mirom i ciljem e, iskorjenjivanja siromaštva. E, smatram da ljudska prava mora biti same srži našeg razvojnog programa i mislim da moramo paziti na to koje ćemo mjere monitoringa koje ćemo mjere monitoringa uvesti. Europska unija mora biti prva u zaštiti ljudskih prava u svijetu i moramo paziti da su naši instrumenti učinkoviti i da odgovaraju potrebama stanovništva i nevladinih organizacija koje rade na terenu. Isto tako moramo inzistirati na e, većoj korporativnoj odgovornosti. Ta ideja ako je dobro Eh, implementiramo ne šteti našem gospodarstvu, već je dodana vrijednost za europsko gospodarstvo koje može dovesti do većeg ekonomskog, eh, ekološkog eh, i drugog cilja Europske unije. To naročito vrijedi sada u trenutku kad se suočavamo sa masivnom migracijom i imigracijom u Europi. Moramo se sredočiti na glavne uzroke migracije, a oni su najčešće kršenje ljudskih prava, nepostojanje vladavine prava, sigurnosna pitanja i klimatske promjene. Shodno tome, poštivanje ljudskih prava i demokracije može se smatrati nečim o čemu se ne može pregovarati u političkom dijalogu s trećim zemljama. Htio bih ovdje dodati još nekoliko referenciju u ovaj tekst o potrebi da osiguramo da naš razvoj i pomoć po mogućnosti ide kroz organizaciju civilnog društva i um, um, nevladine lokalne partnere kako bismo bili sigurni da su naše politike efektivne i na terenu. Ovo sada što slijedi je komentar. Imali smo sastanak radne grupe A kada smo govorili o potpori EU-a nekim zemljama, danas smo konkretno govorili o Madagaskaru. Moramo inzistirati prema svim od vladama i zemljama koji imaju probleme u području ljudskih prava i građanskih sloboda i koji ujedno imaju velike probleme s korupcijom. Istovremeno želim podsjetiti komisije države članice da su trgovinski i ulagački e, sporazumi sa zemljama u riziku e, moraju uključivati obvezujuće odredbe o ljudskim pravima, odnosno komisija mora provoditi sustav sistematsku procjenu trgovinskih i investicijskih sporazuma s obzirom na ljudska prava. I u konačnici želim naglasiti vezu između sigurnosti i razvoja te pozvati na veću pozornost, veću pažnju na ulogu e, ljudskih prava u razvoju. Dame i gospodo, cijenjeni kolege, e, želim čuti vaše komentare na ovaj e, i amandmane na ovaj tekst koji sam upravo predstavio. Hvala vam lijepa. A prvi govornik je gospodin Hvala vam lijepa. E, predsjedateljice, evo, čestitam kolegi gospodine Franzulici na njegovom mišljenju. Kao izvjestitelj o e, afetu i u okviru afeta, e, sam želim reći par riječi o načinu na koji sam zamislio vlastito izvješće gdje je naglasak stavljen na ljudska prava i razvoj, odnosno vezu između te dvije stvari, jer mi smo ipak u odbor za razvoj. Moj tekst je koncizan, on ne popisuje sve, e, sva kršenja ljudskih prava na svijetu. I zbog toga sam se odlučio za jedan kratki tekst u kojem sam se htio sredotočiti na najvažnije točke. Odnosno, što možemo učiniti kako bismo promicali ljudska prava demokraciju u našem odnosu s trećim zemljama. Dakle, nisam htio izraditi katalog, popis svih primjera kršenja prava. I tako sam došao do jednog odgovora koji sam, koji zapravo trebao poslužiti kao odgovor na ova pitanja. A to sam učinio uzimajući u obzir instrumente EU-a u odnosu sa trećim zemljama. Dakle, primjerice, dijalog s trećim zemljama o ljudskim pravima, zatim smjernice o ljudskim pravima, akcijski plan Europske unije za ljudska prava i tako dalje. Sve sam te instrumente, ta oruđa analizirao i usredotočio sam se na ove dvije glavne osi e, ovog izvješća. To su demokracija i ljudska prava i inzistirao sam na demokraciji. Zašto? Zato što u posljednje vrijeme dajemo manje pozornosti e, konsolidiranju e, demokracije, odnosno e, odnosu između demokracije i ljudskih prava. Ne možemo razmatrati ljudska prava i njihovo poštivanje bez demokracije. Zbog toga sam inzistirao na tom odnosu. jedan od glavnih poruka mog izvješća, koje je ujedno bitno i za u današnju raspravu u odboru za razvoj, jest eh, da moramo koristiti svoje politike kako bismo demokraciju konsolidirali i promicali ljudska prava. Govorimo o trgovinskim politikama, o razvojnim politikama, ali i o politikama koje se tiču e, dobrosusjedskih odnosa i proširenja. Sve te politike mogu doprinijeti boljem poštivanju ljudskih prava i demokracije. Također želim istaknuti e, da sam već dakle, napomenuo neke stvari vezano za demokraciju ljudska prava i razvoj. No nisam spomenuo program za razdoblje do 2030. ili ciljeve održivog razvoja u onom trenutku kad sam pisao ovo izvješće, jer e, ciljevi ciljeve održivog razvoja tada još uvijek, kao ni agenda, još uvijek nisu bili usvojeni. Osim toga imali smo poslije amandmane kako bismo e, uzeli u obzir nedavno usvojenu agendu i e, preuzete obveze vezane za ljudska prava. Također sam izazirao na odnos između na konzi, konzistentnosti takve politike, a ja sam inače izvjestitelj za to pitanje, u DVU, na dakle, u odboru za razvoj. I to je još jedan pristup koji se tiče ljudskih prava, to je jedan odnos koji bi trebalo koji bi trebao biti u samom središtu naše pozornosti. Evo, radujem se e, komentarima odbora za razvoj, kao i e, s obzirom na ono što je rekao kolega Franzovica, mi bi se naravno mogli međusobno komunicirati na materijalnim jezicima, što se ne događa često u Europskom parlamentu. Kada smo bili u New Yorku i razgovarali o ciljevima održivog razvoja, imali smo vrlo interesantan sastanak sa statističarima Znate da e, novih održivih ciljeva ima 17 i više od stotinu ciljeva. I neki od njih se dotiču i ljudskih prava i dobrog upravljanja. Tako da možda bi moglo biti e, to interesantno. Te ćemo pokazatelje imati u ožujku. Sad, hoće li to imati ikakve alate za Europsku uniju u budućnosti? Ne znam. Ali svakako mislim da izvještaj o ljudskim pravima ne treba biti popis svega što se događa, jer onda u principu ništa ne mijenjamo. Naša svrha nije da ih popišemo, već da nešto promijenimo. Dobro. uh, Beatrice i Marija. Izvolite. Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Franzulici na njegovom tekstu. Mislim da je tekst e, dobro koncentriran, ali istovremeno da je i objašnjenje što naš odbor misli o izvještaju gospodina Preda. Drago nam je da nam je gospodin Preda prenio svoj pristup i drago mi je da ističe demokraciju kao osnovni temelj za e, ljudska prava. Mislim da u ovom mišljenju je to vrlo dobro odraženo. To da jačanje demokracije, jačanje temelja za mir, e, snažne institucije i dobro upravljanje. Danas imamo dobru prednost što imamo dakle jedan od ciljeva održivog razvoja koji se bavi upravo tom temom. i što se tiče komentara i manjih e, doprinosa koje ću poslati gospodinu Frunzulicu, Frunzulici. Jedan je da imamo dakle jedan cilj e, održivo razvoja u agendi za 2030. I kao što je rekla Linda, pokazatelji provedbe moraju uključiti i e, mjerenje ispunjavanja standarda koji se odnose na ljudska prava. I mi jesmo primjer kad je riječ o, zaštiti ljudskih prava u svijetu. Nismo s druge strane isti takav primjer kad je e, riječ o postupcima prema zemljama koje ne ispunjavaju te standarde. I to moramo priznati. Moramo učinkovitije i odlučnije koristiti alate koje imamo ako želimo ispuniti ove obaveze. Pod točkom 4 u našoj peticiji za komisiju da um, predstavi međunarodni instrument koji će biti obvezujući. U pripremi u razradi te točke mislim da je bitno uključiti dakle to da je to obvezno da same tvrtke moraju imati tu obvezu i to je nešto što tvrtke žele učiniti često govorimo o obvezujućim e, propisima kao da je to kazna no u stvarnosti smatram da moramo uključiti tvrtke koje se ponašaju e, primjereno i istaknuti ih kao primjere. Na taj način ćemo i promicati e, pravi smjer. I još bih rekla da ću komentirati dakle povećanje transparentnosti, pomoći za razvoj i programi namijenjeni za mm, razvoj naravno moraju imati uvjete koji se odnose na poštivanje ljudskih prava. Ovo mišljenje mora biti kratko i sažeto i moramo vidjeti hoćemo li pod posljednjom točkom malo moći govoriti o specifičnim temama nasilja nad žemama, ženama te o Istanbulskoj konvenciji. To je obvezujuća konvencija, obvezujući instrument koji je na našem raspolaganju, a kojeg mi kao Europska unija još uvijek nismo ni potpisali, niti ratificirali. Hvala. Marija, Lola i nakon toga Davor. Hvala Linda. I ja bih htjela zahvaliti našem izvjestitelju. no možda ćemo trebati još e, dodatnih informacija ili malo proširiti određene aspekte. Prvo kad je riječ o setu alata za ljudska prava, smatram da to mora biti spomenuto. Zatim poštivanje e, radnih standarda međunarodne organizacije e, rada, to treba, o tome treba razgovarati kad je riječ, kada imamo u odnosima sa trećim zemljama, zatim e, okolišni standardi i socijalni standardi. I to e, moramo spomenuti u ovom izvještaju. Isto tako moramo vrlo e, eksplicitno spomenuti reproduktivna, reproduktivno zdravlje, i uh, vidjeti što možemo učiniti u tom području jer taj aspekt ne smijemo nikako zaboraviti. Hvala, a sada Lola. Hvala. Prije svega želim čestitati gospodinu Frunzulici i njegovom timu. Mislim da su krenuli od dobre startne točke. Htjela bih unijeti nekoliko ispravaka, spomenuti nekoliko ispravaka. Prvo, da mm, službena razvojna pomoć nije jedini instrument eh, kad je riječ u rješavanju problema siromaštva i kršenja prava. Zbog toga je jako važno da budemo dosljedni u našoj politici razvoja, te da od eh, politike pomoći da se okrenemo prema politici globalne odgovornosti, dakle da pomognemo drugima na drugi način. Kršenja, e, kršenje ljudskih prava nije meteorološki ili atmosferski fenomen. To je izazvano od strane ljudi, to su e, gospodarski, ljudski uzroci. I ako ćemo riješiti probleme siromaštva, nejednakosti, moramo biti dosljedni. A politika suradnje ne može biti nešto što će ublažiti nedostatke e, drugih politika poput one trgovinske. Stoga smatramo da naša e, vanjska trgovinska politika ne smije ići protiv kršenja ljudskih prava i da naše tvrtke ne e, krše ljudska prava u zemljama što vidimo da se događa svakoga dana. Stoga smatramo da trebamo raditi na razvoju obvezujućeg pravnog okvira koji će inzistirati na poštivanju ljudskih prava i to je naravno nešto što je potpuno u skladu sa zdravim razumom Budući da smo usvojili univerzalnu povelju o ljudskim pravilima i eto nedavno ciljeve održivog razvoja. Osim toga moramo imati i pravne okvire koji će biti stvarno obvezujući. To ne mogu ostati samo neostvarivi ideali. Druga stvar koju želimo reći jest da moramo e, predstaviti i ulogu civilnog društva u nadzoru e, i promicanju ljudskih e, prava i osigurati da se njihov glas čuje. Stoga je politički dijalog sa zemljama u razvoju itekako bitan, ali ako ne budemo u tom dijalogu uzeli u obzir mišljenje civilnog društva, bojim se da naša uloga neće biti učinkovita. Stoga vas molim da uključite te dvije ideje u vaše mišljenje koje e, je osim toga inače odlično. Hvala vam. I na kraju Davor Štir. Hvala. Hvala vam predsjedateljice, hvala i izvjestitelju na mišljenju. Mislim da je to vrlo dobar izvještaj za raspravu. Drago mi je da je to u skladu sa usvojenom agendom 2030 i nakon usvajanja novih održivih e, ciljeva održivog razvoja. Cilj broj 16 o sigurnosti i pitanje dobrog upravljanja sve to odražava ono što smo ranije rekli o pristupu e, razvoju koji se temelji na poštivanju ljudskog prava. Što se tiče jezika, mislim da postoje značajne razlike kad je riječ o promicanju ili obrani i je li Europska unija mm, promicatelj ili branitelj ljudskih prava, na to je možda samo semantičko pitanje. Kad govorimo o pitanjima migracije, mislim da je dobro da ste to spomenuli u mišljenju. I Drago mi je da je izvjestitelj spomenuo da ne možemo samo reći dakle da će manje razvojne pomoći značiti više imigranata. Kad govorimo o vezi između tvrtki i ljudskih prava, naravno tu moramo naglasiti tu važnost, baš kao što je Beatrice rekla. To je tema o kojoj bi se moglo razgovarati i na sastanku izvjestitelja u sjeniju. Mislim da je jako bitno kad se razgovara o ovim temama da dobro sagledamo sve aspekte i sve globalne aktere koji se natječu u globaliziranoj međunarodnoj areni. I na kraju još želim reći da da u postupku podnošenja amandmana i ažuriranja da jezik, na primjer u drugom stavku, kad je reč o agendi 2030, zapravo da se spomene agenda 2030 umjesto onog post 2015. E, ali dobro, to su tek manja, manji ispravci, ali zahvaljujem našem izvjestitelju na uh, odličnom tekstu. Hvala, sada gospodin Franzulika. Ne, ispričavam se. Želi li se još netko javiti? Ne, onda gospodin Franzulika. Hvala vam. Htio bih zahvaliti svim svojim kolegama, gospodinu Prendi prije svega, ali onda i svim ostalim kolegama koji su se javili za riječ. I da, smatram da bismo trebali učiniti više i koncentrirati se na vezu između razvojne pomoći i poštivanja ljudskih prava i demokracije. Osim toga, smatram da bismo trebali više inzistirati na dobrom upravljanju, te na borbi protiv korupcije. Sve je to vrlo važno. Zato što na taj način možemo doći do veće razine demokracija i do sustava koji bolje funkcionira određenoj zemlji. Isto tako moramo istaknuti činjenicu da civilno društvo i nevladine udruge moraju odigrati vrlo važnu ulogu u tom području i programi koji se provode u određenim zemljama u kojima postoji mm, veći problem korupcija Ti bi se programi trebali provoditi kroz organizacije civilnog društva i nevladine udruge. Oni su pokazali da su sigurni i da mogu osigurati transparentnost za korištenje tih fondova. Hvala svima, veselim se vašim komentarima i amandmanima. Hvala vam. Evo samo da vas podsjetim, e, Rok za podnošenje amandmana je 19. Mm, listopada, a glasat ćemo 10. E, studenog u odporu. Hvala i gospodinu Prendi što je došao na, naš, e, na našu sjednicu. Sada prelazimo na e, točku broj 13, dakle priprema za svjetski humanitarni summit u Istanbulu. Već smo o tome razgovarali na prethodnim sastancima sa Europskom komisijom. Čuli smo što oni misle o tom e, sastanku na vrhu. A sada ćemo čuti od Enrika Guerrera Saloma, našeg izvjestitelja. On će nam predstaviti svoj izvještaj. E, sastanak na vrhu u Istanbulu je prvi e, sastanak na vrhu za humanitarnu pomoć u povijesti ne znam kada je posljednji puta humanitarna pomoć bila toliko u vijestima kao danas. Enrique, izvoli. Hvala. Najprije se želim ispričati što ću predstaviti ovu temu nakon nekoliko sati sjednice našeg odbora u danu koji je zasigurno bio produktivan, ali dugačak. Nastojat ću biti e, kratak. Prije 25 godina osnovan je, to jest uspostavljen je sadašnji pravni okvir za pružanje humanitarne pomoći. Nezamislivo je razmisliti da e, se u tih 25 godina promijenilo gotovo sve. Broj prirodnih katastrofa je značajno porasao, to je nesumnjivo posljedica učinka klimatskih promjena a to je zbog velikih promjena koje su se dogonile u ovih 25 godina. Broj oružanog sukoba je također posljedično porasao zato što zbog podjele e, svijeta koji je najprije bio bipolaran u svijet u kojem nema dovoljno kontrole nad protagonistima, a koncept sigurnosti je postao sve dinamičniji. Akteri koji interveniraju u području humanitarne pomoći su značajno e, porasli svijeta, civilno društvo, nevladine udruge, međunarodne organizacije. Te su organizacije potpuno promijenile scenarij međunarodne pomoći, humanitarne pomoći. A osim toga vidjeli smo i e, kako nemamo dovoljno financijskih sredstava za rješavanje financijskih e, kriza. I to posebice od početka gospodarske krize koju, e, kroz koju prolazimo u proteklih nekoliko godina. Zbog toga i nije čudno da Dakle, u okviru svih tih promjena da su Ujedinjeni narodi odlučili organizirati prvi sastanak, e, svjetski humanitarni sastanak na vrhu, da se definira novi okvir za pružanje humanitarne pomoći i kako bi se e, ostvarila veća dosljednost, bolja učinkovitost, bolja suradnja u pružanju odgovora na potrebe ljudi. A to je zapravo i sama srž humanitarne pomoći. U proteklih nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina mm, pokrenut je jedan participativni proces na lokalnoj, regionalnoj, globalnoj razini i razmjenjuju se stajališta, mišljenja o tome na koji način na koji se način suočiti sa tim novim izazovom. Istovremeno imamo elemente koji ne funkcioniraju na uobičajeni način i zbog toga mogu ograničiti uspjeh ovog sastanka na vrhu. Dakle, ovo nije tek međuvladin sastanak na vrhu i to znači da mnoge zemlje, globalni aktori, do sada nisu smatrali da mogu direktno sudjelovati u pripremi sastanka na vrhu. Upravo zbog toga što to nije međuvladin sastanak na vrhu, priprema dokumenata, e, stvaranje saveza, dogovaranje konsenzusa, sve je to još mnogo kompliciranije nego na uobičajenim samitima. A iz humanitarne perspektive do sada se nije posvećivalo puno pažnje dugotrajnim krizama. A to su krize koje u ovom trenutku obuhvaćaju najveći broj osoba na svijetu i traže intenzivniju i dugotrajniju humanitarnu pomoć. Dakle, od danas do e, humanitarnog sastanka na vrhu koji će se dogoditi sljedećeg svibnja u Istanbulu, još uvijek ima nekoliko točaka koji mogu značiti unapređenje scenarija. U prvom redu globalna rasprava koja počevši od sutra do um, 16. se održava u Ženevi i pozivamo zato Europsku komisiju da sudjeluje u toj globalnoj raspravi, da preuzme vodstvo i da pokuša ostvariti konsenzus i formirati koalicije, da to tako nazovem, kako bismo uspjeli napredovati s tim novim okvirom. Zatim ćemo čuti prijedloge e, predsjedništva na kraju godine kako bi vijeće usvojilo zaključke koje će potaknuti zemlje članice da učini više i na kraju ćemo imati izvještaj e, generalnog tajnika UN-a koji je predviđen za početak sljedeće godine i nadamo se da ćemo u tom e, izvještaju vidjeti jasan prijedlog za reformu tog e, humanitarnog okvira. Europska komisija je objavila svoju komunikaciju, riječ je o vrlo pozitivnoj komunikaciji i ja kao izvjestitelj za, ovo, e, za ovaj izvještaj se u potpunosti slažem sa sadržajem te komunikacije. Cilj komunikacije je pronaći nove načine djelovanja, osigurati dosljednost, e, suradnju, zajamčiti predvidljivost humanitarne pomoći i tako dalje. U razvoju um, ovog mišljenja mm, moj izvještaj se koncentrira na tri glavne linije koje ja predlažem. Prvo jest napredovati prema globalnom konsenzusu oko humanitarne pomoći. Zato nam je potreban europski konsenzus. Nisam rekao dobrovoljni, E, europski konsenzus mora poslužiti kao temelj zato što e, nije jednostavno natjerati druge globalne aktere da primjenjuju našu strukturu, ali možemo svakako poslužiti kao primjer, kao primjer dobre prakse, ono što imamo za ponuditi ostalima, kako bismo svi zajedno napokon napravili korake naprijed prema globalnom kontekstu o humanitarnoj pomoći, pomoći i imati, imali okvir od barem pet godina koji će pardonekle, donekle predviđati odgovore. Drugo je e, kodeks ponašanja koji će se temeljiti na poštivanju načela humanitarne e, pomoći, humanitarnog djelovanja i koji će omogućiti bolju dosljednost i bolju koordinaciju. E, kao što je rekla Linda i gospodin Leffler iz Europske službe za vanjsko djelovanje jutros, rekao nam je do koje mjere je koordinacija, koordinacija i koordinacija, dakle do koje mjere su, je koordinacija bitna. I zatim tražimo uspostavu e, pravila o transparentnosti koji će omogućiti odgovornost i poštivanje to je poštivanje onih društava kojima pomažemo za vrijeme kriza. I na kraju, ne smatram da mi kao odbor ili kao Europski parlament trebamo tražiti novi financijski instrument. Kada predlažem globalni fond, ja sam spreman da se iz fondova koji trenutačno postoje, da se pronađe način da ih se okupi zajedno, ali da budu operativni i da napokon nestane da nestane taj ogroman broj uh, inicijativa, fondova, financijskih instrumenata koji trenutačno postoje na svijetu. Dakle, nas zanima uh, predvidljivost financiranja, da se ono što imamo na raspolaganju koristi na najbolji mogući način i da nastavimo s tim globalnim fondom ili sa mehanizmom kojeg ćemo eventualno pronaći u Istanbulu, da novi donori budu dijelom jedno te istog, e, jedno, jedno te istih e, tokova financijske pomoći. U izvještaju ćete pronaći ponovnu potvrdu načela humanitarne pomoći, taj su element tražili svi e, humanitarni akteri. Vidjet ćete da se moramo koncentrirati na osobe koje trebaju pomoć, a sve ostalo je instrumentalizirano. Jako je važno razumjeti one koji trebaju pomoć i na taj način olakšati pružanje pomoći e, tima istima. To je sve e, direktno povezano sa načelima humanitarnog djelovanja. Isto tako, vidjet ćete da želimo osnažiti lokalne aktere. Tko god je slijedio humanitarnu krizu, zna da na terenu uglavnom rade lokalni akteri i dakle članovi društva kojemu se pomaže a i akteri iz nevladinih udruga i međunarodnih organizacija. Oni su ti koji na kraju krajeva moraju na terenu odraditi sve to. Sastao sam se sa više od 25 predstavnika organizacija, međunarodnih organizacija, e, to jest nevladinih organizacija, predstavnicima Europske komisije, glavne uprave za humanitarnu pomoć pod predsjednicom Georgijevom koja trenutačno radi na pripremi europskog položaja. I prema tim sastancima sam pripremio čitav niz amandmana. Mnogi od tih amandmana intenziviraju ključne aspekte, dakle veća pomoć rizičnim skupinama, zatim sve veći postotak osoba koji riskira život i u velikom broju slučajeva i gubi život upravo prilikom pružanja humanitarne pomoći. Zatim je tu prijedlog o financiranju lokalnih nevladinih udruga, zatim politički plan djelovanja kako bi se riješili problemi dugotrajnih kriza i e, propalih država. Zatim e, zahtjev od donora za većom fleksibilnošću, većom profesionalnošću i transparentnošću i naravno sudjelovanje privatnog sektora, naravno pod uvjetom da se temelji na poštivanju e, humanitarnih načela. Tu se spominje i reforma UN-a u tom aspektu. I na kraju želim reći e, nešto što sam već malo prije spomenuo, a to je da europski konsenzus treba osnažiti naše stavove bez namjere da ga bilo kome drugome namećemo i bez potrebe da ga prodajemo kao najbolje moguće rješenje. Ali smatram da trebamo pokušati objasniti da je u europskom području to dalo dobra, dobre rezultate i da globalni konsenzus e, temeljen na zajedničkim vrijednostima može postići isto u budućnosti. I na kraju još e, želim zahvaliti Aniti na cijelom radu. No, naravno, eto, bez e, njezine suradnje to nikako ne bi bilo moguće. Odlično. Hvala. E, hvala i na sudjelovanje Henrika. Charles Gorens. Šal i nakon toga e, Davor i ja ću na kraju nešto reći. Hvala gospođo predsjednice. Ja cijenim sve što je naš prijatelj Guerrero napravio, to je bilo vrlo komplicirano, on je to potpuno dobro napravio, istaknuo je najvažnije točke i napravio je jedan impresivan broj stranica teksta. On je uspio kondenzirati sve teme i želio bih se usredotočiti na najvažnije što je naglasio naš odbor na plenarnom sastanku radi čitljivosti toga izvješća. Pristup koji vodi do ovog samita je ne, e, neobičan, to nije međuvladin, već konsultacijski proces. Ono što je pozitivno je to da su konzultacije multilateralni rad, velika konferencija u Parizu, i onda ona konferencija sljedeće godine za znači, sve odlično. Ne tako nedavno, ne tako davno čuli smo prijetnje da kad se radi o multilateralnim konzultacijama važno je e, naglasiti da nema više takvih prijetnje. Rad se odvija jako dobro, ja mislim zahvaljujući profesionalizmu humanitarnih protagonista. Ukoliko se konzultira, oni daju odlične prijedloge, znaju jer su na terenu, znaju kakva je kriza. Znaju kako upozoriti javnost. Recimo kad je došlo izvješće Eboli, mi smo shvatili koliko je važno da međunarodni e, crni, e, crveni križ ili e, lječnici bez granica budu na terenu od međunarodnih institucija jer na terenu svjetska znanstvena organizacija nije mogla tako dobro upozoriti svjetsku zajednicu o humanitarnom aspektu ovo, ove krize. Kad se dogodi drama, prva tri dana se događaju stvari, a onda se stvari nekako padnu u zaborav. Moramo se pozabaviti tim zaboravljenim krizama. Gospodin Gero nije prvi koji to shvatio i to je u rezoluciji. Dakle, ti protagonisti su profesionalci. Ako pogledate koordinaciju, kako se logistika raspoređuje po terenu kad dođe do potresa, recimo, u Čadu nakon prvih udara UN je radio dobro, ali ono što nije bilo dobro je bila humanitarna zaštita zaštita. Ja govorim o nekim nedavnim događajima kada je recimo jedan član e, ekipe e, liječnika bez granica umro uz pacijenta u civilnoj bolnici jer je došlo do bombardiranja i oni su poginuli. Nema nikakvog, nikakve isprike za to sve e, snage u Afganistanu su znale koordinate te bolnice i potpuno je neprihvatljivo to što se dogodilo u Kondusu. Moramo imati parlamentarnu debatu i oni koji su odgovorni moraju preuzeti odgovornost pred žrtvom, pred afganistanskom državom, međunarodnom zajednicom i naročito pred onima koji pružaju humanitarnu pomoć Medicans San Frontier, to su ljudi koji riskiraju svoje živote i to badava, ne budu nikad plaćeni za to što rade. I ono što im se dogodilo u Kondusu, njihova sudbina u Kondusu je potpuno neprihvatljiva. Stoga ti koji su odgovorni moraju prihvatiti tu odgovornost, mi ih moramo prisiliti. To je nešto što moramo spomenuti na plenarnoj sjednici. E, ja bih zahvalio gospodinu Guerreru i zaključio. Moramo biti budni. O, oprostite, nešto sam zaboravio. E, financiranje. Godinama mnogi ljudi u Europskom parlamentu govore da nema dovoljno fondova i financiranja. Komisija ima financije, ima ih za rad na terenu za, sljedeću e, za sljedeću godinu. Jutro smo rekli da je dostupno 4 milijarde, ali mi dobivamo samo 1%. To je užasno jer gubimo kredibilitet, gubimo e, vjerodostojnost. Ako nešto najavimo, a ne dogodi se, može, mogli biste reći da fondova ima, neki fondovi postoje, da ima nešto malo novaca. Ako pripremite obrok za pet, a dođe deset ljudi, svejedno ipak nešto malo ostane, jer nitko se ne želi grabiti E, nitko ne želi izgledati neodgojen. Ne, ne zna se nikad zašto preostaje. U Europi 0,5% smo koristili za financiranje Sjevernoastrički fond, strategije za odnose sa susjedima i tako dalje i druge stvari. Hvala vam. Hvala Šarl, gospođo Tijefor, a zatim gospodin Koluglu. Hvala e, gospođo predsjedateljice, hvala, hvala Enrikeu. Gospodin Stir kaže hvala gospodinu Enrikeu. Ja sam ga pročitao na e, hrvatskom, pa ću nastaviti na hrvatskom. Je ovaj e, dokument e, izuzetno važan i zbog političkog trenutka kada, o kojemu ćemo debatirati i na, i na plenarnoj sjednici. Oni koji smo sudjelovali u misiji Europskog parlamenta u New Yorku prilikom usvajanja novog globalnog okvira za za razvoj mogli smo svjedočiti e, da je Europska unija bila gotovo e, pod određenim napadom zbog načina na koji se odnosila prema humanitarnoj e, krizi, prema izbjegličkoj krizi. Mislim da fokus koji Enrique tu daje da se kreće iz jednog, ajmo reći, obranaš, iz jedne obranaške pozicije prema jednoj poziciji gdje, gdje ponovno postavljamo Europsku uniju kao sposobnu e, da e, se odnosi prema ovom pitanju e, na liderski način je baš taj fokus je ispravan i na taj način moramo gledati i e, na samitu u Istanbulu koji će se dogoditi sljedeće godine. Dakle, ono što želim reći je da u pitanju jest i vjerodostojnost e, Europske unije i mislim da na način na koji e, predlagač podnosi ovo izvješće e, e, pogađa e, način na koji bi morali i mi djelovati i kao, kao Europska unija. Pitanje naravno konkretizacije toga mislim da se vrlo jasno i naglašava u trećem paragrafu kada se jasno zagovara donošenje jednog petogodišnjeg plana za operacionalizaciju preuzetih obveza i čak jedan okvir za praćenje i odgovornost. Dakle, nije samo jedan e, općeniti stav, nego ima vrlo konkretnih operativnih e, prijedloga. E, naravno, pitanje koordinacije na ovoj međunarodnoj sceni, pogotovo kad uzmemo u obzir kakav će biti i format ovog samita u Istanbulu, biće će vrlo izazovno e, to odraditi, međutim e, e, mora se to naglasiti i, i, i ovo je naglašeno u, u ovome, u draftu. Na kraju želio bi se posebno zahvaliti što je u 11. paragrafu se pozdravlja predanost komisije povećanju financiranja za obrazovanje djece tijekom humanitarnih kriza i e, povećanje e, proračuna e, humanitarne pomoći za tu svrhu od 2 na 4%, o tome smo jučer raspravljali, ali evo s obzirom da danas o ovom dokumentu raspravljamo, htio sam to još jednom istaknuti i zahvaliti Enrique što je to uvrstio u svom prijedlogu. Okay, thank you. I've got, um, um, Hvala. Kolege, malo nam poneste vremena. Oprostite, oprostite, moja greška. Imamo Enrique, imamo pitanja, pa zatim komisija. Da, izvolite. Ne, ne, vi ste prvi, gospodin Kologlov dame imaju prednost, dame imaju prednost. Ne, ne, ne, dajte vi, dajte vi, jer dugo čekate pa ćemo onda dati riječ damama, izvolite. Dobro. Ovdje je riječ o vrlo dobro pripremljenom um, izvještaju, zahvaljujući gospodinu generu i neću sada ponavljati ono što je već rečeno. Danas svjedočimo ogromnom broju izbjeglica, većem, najvećem od drugog svjetskog rata. I u regiji s ja dolazim, iz Grčke, to živimo svakoga dana. Situacija je vrlo dramatična. I posljednji događaj u Turskoj sa nedavnim e, bombaškim napada, napadima će dovesti samo do još veće destabilizacije u Turskoj i u cijeloj regiji. Turska vjerojatno neće moći funkcionirati kao mjesto za prihvat izbjeglica. To smo vidjeli i u govorima gospodina Olanda i gospođe Merkel da to jednostavno neće funkcionirati. Iz toga se moramo pripremiti za još veće e, brojeve izbjeglica. Sa mnoge zemlje poput moje, e, ovi su događaj izvan, iznad naših mogućnosti. I zbog toga mislim da moramo razgovarati i o uzrocima zbog kojih je došlo do svih ovih katastrofa. Zbog toga ću ja podnijeti amandman na ovo mišljenje. Druga stvar koju sam htio reći, a kad je riječ o uzorcima, i onime što su izazvali ovi ogromni valovi izbjeglica, um, iz Iraka i Afganistana i Sirije um, je i ono što se dogodilo u Kundusu sa uh, bombardiranjem bolnice liječnika bez granica. U potpunosti i svesredno uh, podržavam prijedlog gospodina Gerensa. Smatram da moramo pokrenuti istragu i osvijetliti ono što se dogodilo i zašto se dogodio taj napad. Oni su jako dobro znali da je tu riječ, da se tu radi o bolnici. Mm, bolnica je bila bombardirana nekoliko puta u e, tek nekoliko sati. I sljedeća točka. Posljedice klimatskih promjena i izbjeglice koje e, su izbjeglice upravo zbog tih klimatskih promjena. E, na tu temu ću također podnijeti jedan amandman. I još jedna posljednja točka koju bih spomenuo odnosi se na zaštitu izbjeglica. Moramo poštivati njihova prava. I njihove, bez obzira na njihove e, političke i vjerske e, vjerskog opredjeljenja. Recimo kad je riječ o e, pobačaju kojeg e, neke vjere zabranjuju. U zemljama u kojima izbjeglice, u zemljama u koje dolaze moraju se, mora se poštiho, poštivati njihova vjeroispovijest. Um, Hvala. A sada Patrick, onda Heavy i onda ja. Moramo završiti u pola šest jer imamo zajednički sastav sa Emijem na drugoj strani. Pa, možeš li biti kratka? Može, biti jako kratka. Hvala lijepa, predsjednice. Samo bih se kratko e, osvrnula na ovo što je kolega rekao i želim mu zahvaliti na velikom trudu koji je uložio Imajući u vidu komisije e, odbora za e, ljudska prava, želim istaknuti da će naša kolegica e, Elena Valencijana izložiti prijedlog mišljenja, ali i ja osobno želim poraditi na isticanju ljudskih prava u okviru ovog izvješća i mislim da je ono što je iznimno važno u ovom kontekstu s obzirom na cilj o kojem ovdje govorimo, a to je humanitarni e, sastanak na vrhu. Ono što ovo mišljenje sadrži um, istovremeno može se poboljšati naglaskom, stavljanjem naglaska na pristup vodi i um, isticanjem činjenice da je ljudsko pravo e, i pravo na život Isto tako, e, međunarodno pravo daje pravo na pristup cijelom nizu e, e, usluga koje se tiču reproduktivnog zdravlja za djevojčice i žene, a što je opet vezano za kršenje ljudskih prava u zonama sukoba. Vezano za komisiju, za odbor e, postoje neke stvari koje su nam jako bitne i mislim da je jako bitno da u ovom trenutku e, u pripremama za ovaj samit sastanak na vrhu pokrijemo ta pitanja. Hvala, Hajri. Hvala. Žao mi je što nisam slušao raspravu do sada, ali imam nekoliko e, iz moje skupine. Mi pozdravljamo ovo izvješće i amandmane koje je dodao, to sve ih podupiremo. Ja bih sada navela neka pitanja koja smatramo odličnim u tome nacrtu izvješća. Prvo, fokus na ranjive skupine, to je vrlo važno jer vrlo često ljudi koji imaju handicap, djeca, stari ljudi, žena, njihovim se potrebama ne udovoljava. Drugo, zaista se trebamo držati pristupa temeljenog na ljudskim pravima i štititi ljudska prava. Treće, Evropska unija mora preuzeti odgovornost i dati snažan, snadu podršku svjetskom humanitarnom samitu. Mi se slažemo s transparent i pristupom e, jer čak u, i danas imamo akutni problem e, pristupa, zatim prosjep u financijama o kojoj smo već malo razgovarali jučer. I zatim trebamo još, jedno, još jednom e, riješiti korijene e, kriza kako bismo riješili humanitarnu krizu. Ono što bismo mi željeli dodati u obliku omodmana je da budemo senzitivni u pristupu e, jednakosti spolova, zatim promjene klime, te e, osvijetliti ponovo za e, nemarene krize koje nisu u fokusu javnosti. Također bismo željeli nešto govoriti o osobama koje su našle utočište u zemljama, domaćinama. E, uloga nevladinih organizacija na samitu je isto tako nešto što bismo naglasili, ima toga još, ali nestaje nam vremena. Puno e, hvala Enrico i ja. E, nadam se da ćemo na kraju ovog procesa dobiti kvalitetne kompromise. Hvala. Jedna ili dvije stvari je i jučer kad smo govorili o obrazovanju djece u hitnim situacijama gdje ta situacija traje. Da li 4% dosta? Komisija je rekla da nije dosta, mislim da bismo trebali ići najmanje 4%, jer što je više kriza, to vam više novaca treba. E, proračun je takav kakav je, Nekoliko ljudi je govorilo o napadu na liječnice, bez, liječnike bez granica. Da li bismo trebali biti Eh, oštri kad govorimo o sigurnosti humanitarnih radnika. Eh, jučer je i komisija i nevladine organizacije su govorile da je sve teže pridobiti ljude da rade u takvim situacijama. Znači moramo mm, shvatiti što se tamo dogodili. Eh, imali smo i situaciju u Gazi gdje su također bombardirane bolnice Znači, zaštita radne snage na takvim mjestima je važna, inače nitko neće raditi u teškim e, uvjetima i konačno ima gospođu Ledonjeto iz Eko, malo nam pronestaje vremena, malo vas moram požuriti, recite nam vaše ključne stavove. Oprostite što vas pozorujem. Hvala predsjednice. Vrlo kratko komisija želi zahvaliti na ovom odličnom izvješću koji je komplementaran onome što je usvojila komosija i da bismo se suočili sa izazovima koje gospodin Gerero opisuje u svojem uvodu, mi predlažemo partnerstvo za e, principijelnu humanitarnu akciju. Također bih željela e, naglasiti da Komisija Evropske unije i zemlje članice će e, biti NASA predvodnik ovog procesa, globalne konsultacije su spremne sa zemljama članice. Danas smo čuli i e, izjavu Europske komisije koja zajedno sa zemljama članicama e, je odredila da će konzultacije početi sutra. Komisija uvelike podržava ideje u, gospodina Gerera. Mi smo rekli u našoj komunikaciji da je samit zaista mogućnost da se ponovno utvrde osnovni principi humanitarne pomoći. Također smatramo da, kao što je gospodin Gero redio, da potrebne rastu, a proračun ne slijedi te potrebe, stoga se moramo pozaviti tim pitanjem da li će se to raditi preko globalnog fonda, ne znamo, kao što je rečeno do predsjednica Georgijeva je predsjednica tog panela o financiranju. Čini se da ovi ciljevi, odnosno to pitanje financija se treba paralelno e, obrađivati kako bismo bili učinkoviti. U komunikaciji smo predložili jedna niz ideja kako bismo se pobozevili e, učinkovinost i nefunkcioniranje trenutnog humanitarnog sustava. To je ono što bih u ovom trenutku htjela reći. Puno hvala. Hvala vama, izvolite Enrique. Ma, evo, bit ću što je moguće praći. zahvaljujem na svim komentarima kolega. Mislim da smo ovdje postigli jedan konsenzus, odnosno da trebamo više naglasiti zaštitu humanitarnih aktera u koordinaciji gdje radimo na jednom e, sastanku na vrhu koji nije međuvladin. Zatim tu je naglasak na ljudska prava, na rodnu ravnopravnost, zatim tretman zaboravljenih kriza i e, humanitarna pitanja. Imam nekoliko komentara. Mislim da je važno da od početka bude jasno da činjenica da se e, sasnak na vrhu država u Istanbulu ne smije na nas previše oticati utjecati s obzirom na situaciju u Turskoj. Drugim riječima, ovo je sastanak na vrhu jedinih naroda koji se održava u Istanbulu, a jednako tako mogao bi se održavati u Madridu. Prema tome, pitanja vezana za Tursku, za situaciju u Turskoj i tako dalje, moraju biti što je više moguće odvojena od ovog izvješća. Drugo, Humanitarna kriza koju proživljamo u Europskoj uniji opet utječe na naš položaj na ovom humanitarnom sastanku na vrhu, jer što bolje odgovorimo, to ćemo veću moralnu moć imati. A ako ne odgovorimo dobro, nećemo nikom biti primjer, već upravo suprotno. Međutim, ne možemo ići u, u Istanbul i naglašavati našu humanitarnu krizu zato što na svijetu ova kriza koju mi sada poživlja, proživljavamo um, traje i proživljava se na različitim načinima i kroz različite točke svijeta. Drugim riječima, ne smijemo se pretvoriti u ono što nas često zna oslabiti, a to je eurocentristi. Odnosno, ne trebamo govoriti o našim problemima kad su problemi drugih e, često puno teži od naših. Dakle, postoje elementi svih ovih izlaganja koje trebamo uzeti u obzir, ali moramo paziti da ne budemo eurocentristi i da na jednom međunarodnom sastanku na vrhu koji organizira UN ne smijemo izlagati i nametati svoje stavove, odnosno svoju krizu. Hvala vam lijepa. Aha, još jedna stvar. E, Kunduc e, je bio na zadnjem sastanku, na zadnjoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburgu i vjerojatno će to i nastaviti. I ja se slažem da bismo trebali imati, e, popratiti ono što se dogodilo u Kunduzu, jer će se vjerojatno to još jednom dogoditi u budućnosti. Ovisi o nama E, hoćemo li e, se usprotiviti tome, hoćemo li se tome, tome pružati otpor, jer ako to učinimo onda će, a u slučaju da postoje e, humanitarni akteri koji detektiraju nekte, neke elemente, postojati mehanizmi kojima će se takvi elementi zaustaviti. Hvala vam lijepa. Rok za mandmane na ovo izvješće je u 17 sati razgovarajte s Enrikeom o amandmanima, tako da ne bude previše preklapanja odnosno istih amandmana. Hvala lijepa. 15. točka pitanja se odgađaju zato što je naš kolega uh, se suglasio s time. 16. točka ostalo. Želi netko razgovarati nekim ostalim stavkama? Dobro. Uh, 17. točka sljedeći sastanak. 9. E, studenog je zakazana sljedeća sjednica ovog odbora popodne, ali imamo izvanredni sastanak, odnosno dva izvanredna, jedan četvrtak ujutro u 9 sati zajedno sa Afetom i DRAM, odnosno odborom za, pod odborom za ljudska prava, vezano za nagradu Saharov i onda 19. 11. 19.10. imamo sastanak sa povjerenikom Mimicom o, o, sporazumu, odnosno o radnjama koje će se poduzimati nakon Kotonua. I sada idemo na sastanak sa Agrijem i odborom za okoliš vezano za Međunarodni dan za Međunarodni dan hrane. Hvala vam lijepa, hvala prevojiteljima i hvala svima vama što ste se odazvali na sastanak. Vidimo se u sobi C350. Hvala.